24. studenog je zaprimljen zahtjev e, rumunskih nadležnih institucija vezano uz zastupnika Daniku da se i njemu ukine imunitet. E, sukladno poslovniku taj zahtjev je proslijeđen odboru za pravna